Iskoj kako bi imali sigurnu budućnost. Dame i gospodo, želim vas obavijestiti da ste prošlog četvrtka od e, zastupnice Ivete Grugul dobili obavijest da istok e, da ist, u to vrijeme napušta frakciju FDD-a, klub zastupnika FDD-a. Ja sam obavijestio konferenciju predsjednika da time EFDD više ne ispunjava uvjete za kluba zastupnika u Europskom parlamentu, budući da nema zastupnika iz najmanje sedam država članica. Time je EFDD izgubio status kluba zastupnika. Izvolite, gospodine zastupniče. Gospodine predsjedniče, iako ste nam promijenili raspored sjedenja, želim e, razjasniti da smo dobili danas popodne potpise kako bismo osigurali klub, klub zastupnika EFDD-a e, ostaje u funkciji. Prošlog tjedna smo bili pod napadom jer je jedan od naših zastupnika dao ostavku, ali pod vrlo neobičnim okolnostima i svakako to je bilo potpomognuto e, vašim djelovanjem. Mislim da to dovodi u pitanje vašu neutralnost kao predsjednici ovoga parlamenta. I zato želim e, da se vi obvezujete da se takve aktivnosti u budućnosti više neće dogoditi i da ćete ostati neutralni kao što po svojoj funkciji i trebate biti. Hvala. Uspostava kluba zastupnika se temelji na članku 32. poslovnika e, i Temena pretpostavka za tvorbu kluba zastupnika zahtjeva da budu zastupnici iz najmanje sedam država članica. Ako to nije ispunjeno, klub zastupnika više ne postoji. Predsjednik parlamenta takvu okolnost tek konstatira. Ja sam priopćio to u ime predsjednika, e, konferencije predsjednika i time ste izgubili e, status kluba zastupnika. Ako bi nastala, nastao novi klub zastupnika i za to postoje uvjeti. To moraju biti zastupnici iz najmanje sedam država članica koje svi vlastitim potpisom moraju izjaviti da se priključuju tom klubu zastupnika. Ako to bude tako, e, možete meni to priopćiti, a ja ću onda pokrenuti odgovarajuće radnje. Isključivo na temelju poslovnika e, ja e, agiram. Što se tiče rasporeda sjedanja, to o tome postoji odluka konferencije predsjednika. Zapisnik i usvojeni tekstovi dnevne sjednice od 18. rujna 2014. su dostupni. Ima li prigovora? Nema. Prema tome zapisnik je usvojen. Dame i gospodo, gospođa Izabela Leven od 3.10.2014. E, imeno